pan predsedající so, uh, uh, nastavljamo sa uh, zasjedanjem dragi kolege. Pozdravljam povjerenika i predsjednika suda. E, I molim vas da svi sjednete na svoja mjesta jer imamo glasanje u pet tako da moramo biti brzi. Prva točka nam je zajednička rasprava o razrješnici za izvršenje općeg proračuna. E, razgovarat ćemo o 53 izvještaja i e, šest izvjestitelja, gospođa Jala, gospodin Vali, gospođa Schmidt, gospodin Kon, gospodin Karvam, Sarvama i gospođa Labajova. Pozdravljam i gospodina Lenea, predsjednika Revizorskog suda. Dobro nam došli. I eto, e, sada možemo pogledati e, odobrenje zapisnika. Zapisnik sa jučerašnje sjednice i usvojeni tekstovi su dostupni. Imate li komentara? Ne. Dobro, onda smatramo da je zapisnik usvojen i možemo krenuti na raspravu koju sam već najavio. Dakle, imamo 53 izvještaja sada na dnevnom redu i pozdravljam e, i sada pozivam gospođu Ajalo Sender da nam se obrati. Imate četiri minute. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Pozdravljam e, predsjednika Lenea, pozdravljam i e, što je s nama predsjedništvo vijeća i naravno gospodina Etingera. Evo, ovo je mm, posljednje financijsko razdoblje ovoga saziva i zapravo posljednje davanje razrišnice u ovom sazivu. E, dajemo razrišnicu za 2017. Ta je godina bila važna za europski proračun, ali isto tako važna je sada u ovom trenutku, 2019. zato što smo se suočili s jednom e, neravnotežom koju nam donose novi izbori e, u svibnju koji će doista biti ključni za budućnost Europske unije. Zbog toga je vrlo važno da mm, napravimo jednu bilansu ovih svih e, godina, 15 godina u mom slučaju jer sam sudjelovala u radu tri saziva. E, svi smo zajedno radili. Europski parlament je čvrsto djelovao, ali istovremeno bio otvoren prema drugim institucijama kako bi se zajedno učilo i kako bi se zajedno pronašli načini da se e, proračun Europske unije izvrši i iskoristi tamo gdje je odlučeno. I to naravno na temelju vrijednosti, na temelju prioriteta te da naravno da to bude sve učinjeno e, na pravedan i zakonit način. E, gospodine Lene, vi ste ovdje, predstavljate revizorski sud, hvala vam što ste danas ovdje. E, rad vašeg suda je također bilo, bio od velike važnosti. Također moram reći da je ovo druga godina u kojoj se otvaraju mogućnosti za jedan novi put u kojem će se europskim građanima jasno reći da je sav ovaj rad imao smisla. Zašto? Zato što smo u ovom razdoblju znatno uspjeli smanjiti stope pogreške. No isto tako e, revizorski sud je istaknuo sljedeće, a o tome smo razgovarali sa komisijom. Tako, e, ipak su pred nama novi izazovi novi e, uzajamni fondovi koji su također na e, obzoru kao jedna od mogućnosti, zatim e, problemi sa javnom nabavom ili problemi koji se odnose na budućnost, na nove izazove poput klimatskih promjena, obrane ili važne izazove pred kojima će se naći Europska unija. Svi oni od nas traže vrlo čvrst i stabilan odgovor. E, nastojali smo ovaj izvještaj pripremiti da bude što jednostavniji za čitanje tako da e, i oni koji će izlaziti na izbore, ali i naši građani da mogu jasno vidjeti koji su bili, e, koje su bile dobre priče, ali koji su bili najveći problemi. Raspravljali smo i o zajedničkom upravljanju, tu imamo neke nedoumice. Zatim u određenim područjima smo znatno se popravili i trebamo reći i trebamo reći da je vijeće uspjelo polako riješiti eh, neke od najvećih problema. A u nekim slučajevima poput fondova i agencija treba ići ipak eh, još malo dalje kako bi se što bolje kontroliralo izvršenje proračuna. Eh, u odboru smo glasali i ja zahvaljujem svim mojim kolegama iz odbora, iz tajništva odbora i iz tajništva kluba uspjeli smo ostvariti dvije nove stvari. Prvo se odnosi na e, korištenje Olafa kad je riječ o e, organizaciji IMG i još jedan vrlo važan e, aspekt koji se odnosi na sukob interesa i koji se odnosi na glavni, glavnog tajnika Europske komisije kojega bismo trebali također čuti u raspravi. A ja ću također još jednom govoriti i na kraju ove rasprave i osvrnuti se na to. Hvala vam, a sada ću zamoliti gospodina Valija, e, on je drugi izvjestitelj i on također ima četiri minute, izvolite. Hvala vam. Ja također želim e, zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni na Europskoj investicijskoj banci, Revizorskom sudu i svim ostalim institucijama koje su pružile sve potrebne informacije. Cilj Europske unije je poticati razvoj između ostalog i u trećim zemljama i zbog toga je vrlo važno kontrolirati i brojke, te kontrolirati jesu li ostvareni rezultati. Osvrnuo bih se na jednu od najvažnijih tema i to je istaknuo i revizorski sud da je procijenjena stopa za plaćanje 2017. 4,5%. To je podatak koji strašno zabrinjava i to smo morali istaknuti u izvještaju. Transakcije u kojima su pronađene najveće pogrešaka se odnose na E, programe koji se odnose na prevenciju i e, suradnju sa međunarodnim organizacijama te e, sporazumi o punomoći za suradnju sa agencijama i zemalja članica. Dakle, očito je da treba unaprijediti sustav upravljanja i kontroliranja javne nabave. Treba također poboljšati kontrolu i praćenje konkretnih rezultata i to prikupljanjem potpunih i jasnih informacija. 2017. je u okviru europskih fondova za razvoj izdani 860 milijardi eura i mislim da treba pratiti da se napredak može kvantificirati u onim zemljama koje koriste takve instrumente. I te, e, taj način pomoći treba vrlo jasno e, povezati sa konkretnim rezultatima. Rizik u ovakvim operacijama je vrlo e, velik i treba jako paziti da se ne e, dogodi do slučajeva izbjegavanja plaćanja poreza poput onih koji smo pripremili u izvještaju o kojem ćemo danas glasiti. Još bih sada spomenuo uzajamne fondove Europske unije. E, Fond za razvoj je do sada dao 3 milijarde eura od ukupno 4. Uzajamni fondovi su korisni i fleksibilni e, fondovi za rješavanje hitnih situacija, ali ipak i zbog te fleksibilnosti trebaju vrlo strogu kontrolu i kad je riječ o provedbi tih fondova i kad je riječ o ostvarivanju ciljeva koje trebaju ostvariti. Zatim treba poboljšati e, sljedivost e, sa operacija koje provode međunarodne organizacije i nevladine udruge. E, izdavanje sredstava stvarno mora ići ruku pod ruku sa vrlo strogim načinima provjere. Revizorski sud je nedavno objavio posebno tematsko izvješće kojim se analizira sljedivost financiranja iz Europske unije za e, nevladine udruge. U tom posebnom tematskom izvještaju stoji da komisija nije bila baš učinkovita, da su utvrđene e, slabosti u postupcima upravljanja i kad je reč kod prikupljanja informacija i u ostalim područjima. E, zahvaljujem još jednom izvjestiteljima u Sjeni, Revizorskom sudu te Europskoj investicijskoj banci. Hvala vam. Hvala vam. Sljedeća izvjestiteljica je gospođa Šmit e, na četiri minute. Izvolite. E, uvaženi predsjedniče, dame i gospodo. Europski je parlament 2017. i dao 1,9 milijardi eura i e, stopa greške je bila 0,5%, što bi se zapravo željelo i kod drugih stavaka, ali zapravo govorimo o jednom administrativnom proračunu, pa je zato stopa pogreške sa 0,5 još uvijek prevelika, nula bi bila najbolja. Posljednjim mjeseci sam se potrudila i pogledala sam gotovo sva područja Europskog parlamenta osobno. Kolege i kolegice su bili doista otvoreni i, i, otvoreno su e, iznijeli svoje probleme. Mogla sam pitati sve što sam htjela i nekako sam imala dojam da sam dobila i iskrene odgovore. Naravno da nije sve što sija zlato i naravno u područjima u kojima su se kolege najviše žalili, to je otprilike hrana, vozači, prostorije i tako dalje. To smo detaljno pogledali, tu još treba svakako djelovati, ali zapravo kada govorimo o vozačima i vozačkoj službi koji su integrirani u parlament, to je svakako napredak i to veliki napredak. Također pogledala sam ova područja. Jedan od glavnih područja naravno kojima se ja bavim su uredi za vezu, liaison offices, to je, to svi osim mene misle da je super, ali ja mislim da fiksni troškovi za zgrade, putne troškovi i tako nisu u zdravom odnosu sa onome što donose uredi za vezu i zapravo buduće E, bi e, građani trebali imati više od tih e, ureda za vezu i također i društveni mediji bi trebali više tu biti uključeni. Ipak smo sada u vremenu društvenih medija ne samo reagirati na kampanje, nego zapravo bi informacije bi trebali prenositi tako da fake news uopće ne mogu e, nastati. A sada prije nego što kratko uđem na problematična područja, želim e, zahvaliti svim kolegama i kolegicama. Naime, vidimo e, da je u ovim novim predlozima da smo dobro i konstruktivno surađivali, iako se nismo naravno uvijek slagali, a velika tri problematična područja, naravno koje svake godine su mirovinski fond, e, tu svakako moramo nešto osmisliti, naime on je izmišljen još kada zastupnici još nisu imali mogućnost nacionalnih penzija, a mirovina sada su se vremena promijenila, moramo pronaći rješenje i također uh, oni sada trebaju uključiti i štititi e, europske porezne obveznike. A što se Strasbura tiče, naime, E, francuske kolege nemaju baš uviđavnosti oko toga da upravo govorimo o tome to uvijek e, bio e, veliki problem no troškovi govore za sebe više od 21 milijuna eura godišnje troška, trošak selitbe u Strasbura, da ne govorimo o CO2. Treća stvar naravno je troškovni paušal, no, ovaj, općeniti paušal e, i tu ako smo i drugog mišljenja to treba nekako prihvatiti, a ne može se samo e, tu e, iz političkih razloga vijeće toliko toga raspravljati. No, sve u svemu, dobro odražen posao, zanimljiv posao i nadam se da ćemo uspjeti dati različnicu parlamentu. Hvala. Hvala vam. A sada sljedeći riječ ima gospodin Konja, on je također izvjestitelj i također ima četiri minute. Hvala predsjedniče, povjereniče, e, gospodin Lene. E, proračun drugih institucija 2017. uglavnom je bio e, u redu, vrlo je malo nepravilnosti utvrđeno, ali postoje tu neki aspekti upravljanja i osoblja koje smo rasvijetlili. Kao izvjestitelju važno je bilo govoriti i o uvjetima rada pod sada sve većim opterećenjem, zatim e, ravnopravnost spolova te također postupanje protiv um, maltretiranja na radnom mjestu i a također imamo sada i sve detalje o postupanju sa sredstvima, kadrovima i upravljanjem sa sredstvima. Također i e, kod izaslanstava su utvrđeni napreci, posebice kod e, javnih e, nabava, obukom i te sustavima su postignuti napredak, a posebice pozdravljam suradnju sa drugim izaslanstvima u inozemstvu E, tako da zapravo smo imali uzornu suradnju e, recimo i prevoditeljskih službi sa e, zajedničkim korištenjem prostora i prevoditeljskih službi, to je napredak. No, kod IT sustava bih zapravo poticao produbljivanje suradnje između institucija, ali odbijam srezivanje sredstava u tom pogledu Također, e, e, Europski e, ombudsman također je učinkovito pokazao učinkoviti rad, ali tu također postoji potencijal za neke uštede i također dugoročno će možda trebati čak i nešto više sredstava. Što se tiče preporuka parlamenta i revizorskog suda, Revizorski sud se također e, ubrzao rad e, na dosjejima. A sa najnovijom reformom e, suda i udvostručavanjem broja sudaca, a obzirom na porast posla, to će također trebati imati na vidu. Naime, Revizorski sud je važan partner i daje važnu potporu našoj suradnji, a komunikacija sa građanima putem društvenih medija i tiska također je za pohvalu. Također, nadzornik zaštitu podataka je institucija koja e, je važna zbog e, velikog razvoja e, zakonodavstva u pogledu zaštite podataka, ali uz pozitivni razvoj ove godine imali smo i neke problematične područja, na primjer vijeće i dalje ne priznaje ovlast za razrišnicu e, parlamenta. Radimo na daljnjem sporazumu s vijećem, ali još uvijek nismo blizu sporazuma, pa stoga e, preporučam odgađanje razrješnice u ovom trenutku. A odbor regija također postoji e, spor između E, između jednog od e, bivših zaposlenika odbora regija zbog e, financijskog poslovanja. Čuli smo da će biti postupak mirenja koji podopire većina odbora i nadamo se da će taj postupak biti dobro zaključen. A u socijalnom ekonomskom odboru također smo imali neke probleme a presude o pojedinim slučajevima nedoličnog ponašanja i tako dalje e, još će doći, ali treba svejedno preispitati postupke i pravila za e, seksualno e, zlostavljanje. Također, također jedan teži slučaj koji je otkrio revizorski sud za korištenje službenog vozila i sredstava. To je također nešto što će pratiti odbor za proračun i dalje. Hvala. Hvala vam svima što ste se držali e, vremena. Budući da imamo glasanje u pet, još jednom vas se upozoravam da se držite e, vremena koje vam je dodijeljen. E, sljedeći je gospodin Sarvama na četiri minute. Izvolite. Hvala vam. Gospodine predsjedniče, revizorskog suda, gospodine Lene, gospodine Ettinger, uvaženi zastupnici. Najprije želim zahvaliti komisiji, agencijama, revizorskom sudu te osoblju parlamenta, uključujući i tajništvo te svim našim suradnicima u uredima na vrlo važnom e, poslu obavljenom za vrijeme ovog postupka e, davanja razrešnica. Rad agencije je itekako vidljiv u zemljama članicama i imaju direktan učinak na svakodnevni život naših građana. Stoga pozdravljamo pozitivne rezultate e, revizije Revizorskog suda o radu agencija u ovoj financijskoj godini. Sud je izdao mišljenje o pouzdanosti e, računa te o zakonitosti i regularnosti e, izvršenja proračuna i to za sve agencije 2017. osim za plaćanje uredu za podršku azil. Žao nam je da je sud izdao nepovoljno mišljenje. Razlozi za takvo mišljenje su bile uglavnom povezani sa nepravilnostima kad je riječ u postupcima javne nabave i zapošljavanju. No, nova uprava EASA se obvezala da će ispraviti te nepravilnosti. Pozivamo novu upravu da nastave sa naporima kako bi razvili e, sustav upravljanja koji će biti pouzdan i koji će se moći kontrolirati, te postupke koji će se moći, koje će se moći također um, upravljati. Stoga pozdravljamo davanje razrješnice svim agencijama osim EAS-u, a za EAS-u predlažemo da se odgodi e, razrješnica. E, istaknuo bih sljedećih nekoliko horizontalnih primjedbi. Pozivamo agencije da e, snažno provode e, proračun koji se temelji na rezultatima, da dobro e, analiziraju učinke te da pronađu najučinkovitije načine da se osigura dodana vrijednost. Drugo, tražimo od komisije te od pojedinačnih agencija da zajedno surađuju te da kroz cijeli postupak pregovora e, za sljedeći višegodišnji financijski okvir daju svoje primjedbe te da pronađu nove izvore financiranja. Treće, pozivamo sud i komisiju da predlože i definiraju jednu jedinstvenu formulu za e, izračun e, opoziva prenesenih sredstava te vrlo e, jasne smjernice o izvještavanju. Četvrta primjedba. Također pozivamo komisiju da u sljedećih nekoliko godina automatski da razrišnicu e, samo e, dakle kroz automatski postupak za 32 decentralizirane agencije. Zatim Isto tako ističemo važnost koncentriranja na rezultate te na rješavanje nepravilnosti koje su vezane uz javnu nabavu. Zatim, Isto tako nismo zadovoljni što je uključenje privatnog sektora u revizije dovelo do samo povećanja administrativnog tereta. Zatim isto tako pozivamo komisiju i agencije da uspješno rješavaju e, sve ono što je vezano uz sukob interesa te da se osigura najveća moguća transparentnost. Te na kraju ponavljamo još jednom naš zahtjev da se e, razrešnica daje odmah godinu nakon veselim se ovoj raspravi i to posebno Eh, danas kada smo dobili ovo popodnevnu smjenu eh, za kontrolu proračuna, inače uvijek dobijemo vrijeme negdje po noći. Dobro, hvala vam. Sljedeća je gospođa Dlajbova, također ima četiri minute. Hvala vam gospodine predsjedavajući, povjereniče, gospodine predsjedniče Revizorskog suda. Dopustite da najprije zahvalim Um, predstavnicima uh, zajedničkih pothvata, predstavnicima komisije i predstavnicima suda. Uh, drago mi je da smo uspjeli dovršiti ovaj postupak za 2017. godinu i to ne samo kad je riječ o financijskim aspektima, već uh, smo dobro analizirali i učinke te konkretne rezultate. Iako sam zadovoljna svom suradnjom, procjena rezultata zajedničkih e, poduzeća je ključna zato što oni stvarno utječu na život građana. To ne znači da se tu govori samo o trošenju europskog proračuna, već i o aktiviranju e, privatnog kapitala Ukupni proračun zajedničkih poduzeća za 2017. bio je 2,1 milijardi eura. To je 2% ukupnog europskog proračuna. Iskoristili su eh, rad 700 osoba i sve to u cilju istraživanja i inovacije kako bi se unaprijedila konkurentnost europske industrije te kako bi se pružilo odgovor na velika velike društvene izazove. Dakle, svi su oni odigrali vrlo važnu ulogu u povezivanju važnih strateških partnera te u stvaranju dugotrajnih mreža suradnje. Uključenje javnosti i privatnog sektora u to je ključno ako želimo razviti europsku istraživačku mrežu. Zajednički poduhvati kažu da ako želimo koristiti europski novac, ali i privatni kapital sa znanjem i iskustvom građanja, da bi Europska unija mogla postati predvodnik u istraživanju i inovacijama. Iako je važno da uključimo i mala i srednja poduzeća Drago mi je da su zajednička poduzeća podržala sve te aktivnosti i ja se nadam da će mala i srednja poduzeća biti sve uključenija u budućnosti. Što je pozitivno? Obzor 2020 e, je uključio i vrlo jasne pokazatelje uspješnosti i moramo čestitati zajedničkim poduzećima zato što je većina od njih u 2017. zadovoljila ili čak napravila više od tih e, pokazatelja. Učinkovitost zajedničkih poduzeća se jasno vidi e, time što su troškovi upravljanja ispod 5%. To znači da je organizacijska struktura vrlo dobro postavljena. još jedna stvar. Glavni prijedlozi su bili u skladu sa programom rada, a rokovi isplate su bili daleko kraći od onoga što je definirano. Kad je riječ o zajedničkom pothvatu koji radi na fuziji, moramo reći da je ovo zajedničko poduzeće ispunilo sedam od devet e, ciljeva definiranih za 2017. te od svih 32 ciljeva koji su ostvareni do sada. Revizorski sud je samo za jedno zajedničko poduzeće izdao nepovoljno mišljenje. I to se odnosi, ali to se mišljenje odnose na projekte iz prethodnih okvirnih programa. Ja zahvaljujem svima koji su bili uključeni, svima dionicima i čestitam zajedničkim poduzećima na ostvarenim rezultatima. U skladu sa e, jedinstvenom odlukom proračuna za, e, odbora za proračunski nadzor, ja vas pozivam da odobrite sve razrešnice. Hvala vam, sada riječ ima gospođa Ćoti u ime vijeća, izvolite. Thank you. So, thank uh, Hvala vam. Gospodine predsjedavajući, ispričavam se ministre. Molim goste u galeriji, dobrodošli ste, ali vas molim doista da budete e, tiho kako bismo mogli nastaviti. E, hvala vam gospodine predsjedavajući, drago mi je da mogu sudjelovati u ovoj raspravi o izvršenju općeg proračuna Europske unije za 2017. u kontekstu godišnje rasprave o razrešni, postupka razrešnica za 2017. Ovaj je postupak vrlo važan vijeću jer je važno da se europska sredstva koriste prema pravilima te da se sve to e, radi na temelju dobrog financijskog upravljanja. 20. veljače moj kolega, stalni predstavnik u Europskoj uniji je odboru za kontrolu proračuna e, to predstavio i danas ćemo na ovoj plenarnoj e, o tome glasati i ja se nadam da ćete potvrditi glasanje u odboru za proračunski nadzor te da ćete komisiji dati razrišnicu, odobriti razrišnicu. S jedne strane vijeće pozdravlja da već drugi puta sud daje pozitivno mišljenje o zakonitosti i pravilnosti e, izvršenja proračuna. Isto tako drago nam je da se smanjuje stopa pogreške kako je to usvrdio sud. No s druge strane, vijeće žali da je procijenjena stopa pogreške za plaćanja u 2017 koja iznosi 2,4%, e, da je još uvijek iznad praga od 2%. Stoga vijeće ponavlja svoj zahtjev da se dodatno unaprijedi sustav financijskog upravljanja te da se stopa pogreške smanji u svim e, resorima. Dame i gospodo, 2017. je bila posebna godina. Ne samo zbog toga što je to godina koja se nalazi usred perioda pokrivenog višegodišnjim financijskom okvirom, ali i zbog toga što su unesene znatne promjene u financijskom upravljanju. To se posebice odnosi na koheziju. Tamo je e, sud uveo novi pristup i po prvi puta su zemlje članice morale slati izjave za e, sadašnje financijsko razdoblje. Isto pravilo se koristilo u upravljanju proračuna u proteklih nekoliko godina i e, ukupna stopa grešaka pada već nekoliko godina za redom. Zemlje članice su također unaprijedile e, svoje upravljanje kroz ove sustave kontrole. I s takvim dobrim radom moramo nastaviti. No naravno uvijek ima prostora za poboljšanje, pogotovo kad je riječ o E, naknadama troškova, tu se još uvijek događaju najviše stope pogreške. Pravila su očito i dalje vrlo komplicirana i za korisnike, ali i za nadležna tijela koja to moraju provjeravati. Jednostavni, predvidljivi regulatorni okvir je ključan ako želimo osigurati pravilno upravljanje fondovima. Istim pristupom vijeće vodi računa o preporukama suda te traži da se usklade strateški okviri kojima se upravlja europskim proračunom. Na taj način ćemo osigurati da nam proračun donosi rezultate koji su povezani sa ciljevima Unije. Europski porezni obveznici moraju vidjeti da se njihov novac ne trati bez veze te da se troši na ono što je njima bitno te na ono što će doista učiniti razliku. Zbog toga e, vijeće pozdravlja ulogu, ulogu suda da se usklade pokazatelji te da se usklade ciljevi specifičnih programa i politika. Na taj način će se povećati odgovornost za postizanje rezultata te povećati e, transparentnost. Ako se budemo koncentrirali samo na e, rezultate, no to ne znači da e, revizorski sud više neće morati raditi ono što je činio do sada. I, i nadalje će morati pratiti e, izvršenje proračuna te stope pogreške. To je posebice važno u dijelu 3 e, sigurnosti građanstvo te četiri globalna Europa gdje zapravo u koja se dodjeljuju sve veća sredstva. Zatim vijeće je također pronašlo neke stvari koje ga brinu imamo dosta nepodmirenih e, obveza i vijeće bi voljelo da komisija unaprijedi procjene plaćanja te da slijedi preporuke suda te da pruži više informacija o korištenju financijskih instrumenata. To je doista ključno ako želimo osigurati transparentnost i predvidljivost e, europskog financiranja. I u principu izgleda da e, Europski parlament i Europsko vijeće e, i vijeće dijele iste, dijela ista mišljenja. I dalje želimo i da i komisija i sud i zemlje članice e, unapređuju unaprijeđuju svoj rad. Moramo poslati jasan signal europskim građanima i poreznim obveznicima a to je da se europski fondovi koriste na odgovoran i transparentan način. Hvala vam svima na pozornosti. Hvala vam. A sada dolazimo do gospodina Ettingera u ime komisije. Uvaženi predsjedniče, dame i gospodo, izvjestitelji i zastupnici, predsjedniče Revizorskog suda, dame i gospodo. Prije svega želim zahvaliti svima onima koji su sudjelovali u konstruktivnom postupku razrešnice, posebice gospođe Jeli Sender i njeznim eh, kolegama iz eh, odbora za proračunski kontrolu. Mislim da je njihovo izvješće vrlo dobro, kompetentno i konkretno. Te također želim zahvaliti i revizorskom sudu koji nam uvijek e, je naš savjetnik konstruktivan i kritičan, a čiji savjeti su nam uvijek korisni koji u pravilu uvijek i slijedimo i koji više nego fer ocjenjuju naš rad. U proračunskoj godini 2017 to je posljednja razješnica koju daje ovaj e, parlament prije izbora, zato zahvaljujem načelno na ovih pet godina e, svima koji su radili u odboru e, za proračunski nadzor, gospođi Gresle i svima drugima koji su uvijek tu angažirano radili. Dopustite evo da nakon pet godina sada povučem jednu kratku bilancu. U posljednjih godina znatno smo poboljšali proračunski rad, operativna komisija, ali također i parlament i vijeće i revizorski sud također. učinak i e, uspješnost su više u prvom redu, a sa ograničenim sredstvima smo e, mogli bolje ispunjavati naše ključne prioritete na bolji način za budućnost e, Europe i njezinih proračunskih programa. Također željeli smo pojednostaviti propise i također svim krajnjim korisnicima olakšati e, lakše prijavljivanje za sredstva obračun i izvještavanje, također e, pojednostavljene troškovne opcije, također kod svih među ciljeva i njezinom ispunjavanju. Zahvaljujemo i e, gospođi Gresle. A u tom smislu želimo također i pojednostavljene programe u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru. Također provedba proračuna je pojednostavljena to, stopa grešaka je smanjena 2,4%, a trudit ćemo se da dalje radimo na ovom na eh, ovom postupku, na postotku koji želimo i dalje smanjivati. Povećali smo i zaštitu našeg proračuna i stvorili jedan sve okvir za prevenciju i korekturu, odnosno ispravak. Također poboljšali smo i kontrolni sustav, također eh, radili na daljem razvoju digitalnih sustava u zemljama članicama kako bi njihov rad mogao biti temelj za naš rad. E, u posljednjim godinama proračun, e, revizorski sud nije davao negativnih izvješća, e, nego samo uvjetno, što znači da je to znatno poboljšanje. Također smo i dalje razvili sustav izvještavanja sa integriranim paketom financijskog izvještavanja sa učinkom programa, ocjenom učinka programa i to smo uključili u zaštitu proračuna jedan zajednički okvir i postupak različnice na europskoj razini. I također e, za sljedeće proračunsko razdoblje uzeli ste u obzir i predloge komisije. Također E, kako bi se e, proračunski novac koristio na način koji će dati dodanu vrijednost za građane što je naš fokus, a sadašnji pregovori za e, dolazeći višegodišnji financijski okvir su pravi smjer u kojem ovo ide što se tiče godine 2020-2027. Dakle, ovo u ovom proračunskom razvoju vidjeli smo pozitivan razvoj za Europsku uniju, no želimo sve jasnije reći građanima koju dodanu vrijednost ima europski proračun za svakog od nas. Proračun je relativno gledano malen, ali zato učinkovit, a, time što postiže dodanu vrijednost pokazuje kako to na nacionalnoj razini izolirano ne bi bilo moguće postići. Znači, jednu europsku infrastrukturu za željeznice, ceste, digitalnu infrastrukturu, radna mjesta za mlade, e, sigurnost opskrbe energijom, unutarnje tržište, digitalno unutarnje tržište, istraživanje, e, po podupiranje malih i srednjih poduzeća, sve ono e, gdje možemo reći da se može postići dodatna europska vrijednost. A također e, postoji područje u kojima je moguće poboljšanje. E, prva ključna točka povlačenje europskih sredstava. Na početku višegodišnjeg financijskog okvira 2014. 15. 16. vrlo su se polako povlačila sredstva. To se znatno poboljšalo u posljednjim godinama kako bi se u krajnjoj godini postigla puna brzina i planirani ritam i želimo sve kako bismo taj ritam ona održali i pokrenuli od početka pojednostavljenjem cijelog proračunskog okvira. Drugo, želimo da novac poreznih e, obveznika bude dobro uložen i iskorišten i upravo je zato ovaj okvir učinkovitosti e, proračuna dobro razvijen i također to potvrđuje i OECD redovito. Predlažemo i daljnje korake na višegodišnjem financijskom okviru. Naime, naš cilj mora biti koristiti podatke o uspješnosti kako bi time dokazano ukazali na stvarnu dodanu vrijednost. Nadalje, stopa pogreške. Želimo učiniti sve što možemo kako bi se stopa pogreške i dalje smanjivala. Nakon provedbe programa i nakon e, svega i dalje imamo stopu e, grešaka oko 2%. To smo postigli, ali želimo da to bude temelj e, za e, daljnji e, rad na provedbi proračuna. Nadalje, sukob interesa. Želim uz, su, uz svo poštovanje po odboru za proračun reći da treba pojačati i zahvaliti što su jačali strogost propisa o sukobu interesa i poduprli te napore kako bi se zemljama članicama pokazalo kako će se odredbe o sukobu interesa primjenjivati u novom proračunskom okviru i e, također na razini zemalja članica e, moglo kontrolirati da se ti propisi i provode. Od 10. travnja imamo 10. travnja imamo veliku konferenciju gdje će se govoriti o konkretnim mjerama koje treba poduzeti u slučaju sukoba interesa i razmjeni gdje će se omogućiti također razmjena najboljih praksi. Tu je također srdačno pozvan i parlament da dade svoj aktivan doprinos. Kao što znate, dame i gospodo, komisija je imala neke pritužbe E, oko nekih sukoba interesa koji se tiču Češke republike. Time smo se bavili vrlo intenzivno i vrlo detaljno i želim još ukazati na to da je važno da e, sve e, to prije stupanja novog proračuna treba utvrditi kako i bi se razlikovali od onoga što će se, što se dogodilo nakon E, drugog e, kolovoza. Znači, to smo podijelili dva razdoblja, ali oba dva razdoblja preispitujemo. Znači, krenuli smo provoditi revizije sa stručnjacima iz raznih glavnih uprava. Te revizije su trenutno u tijeku i tu ćemo utvrditi e, jesu li Agroferdu pri isplaćivanju Ahrefeldu isplaćene odgovar, e, poštivani odgovarajući prostor, odgovarajući propisi, a što se tiče isplata nakon drugog kolovoza, tu smo molili e, češku vladu da kaže koje je češka vlada konkretne korake poduzela kako bi se sukob interesa unaprijed spriječio i kako bi se druge mjere mogle poduzeti. U ovom trenutku očekujemo još odgovor. Što se tiče mjera koje će također poduzeti vlada i koje moraju biti što objektivnije moguće. Češka vlada odgovorila nam je da se povlači, da se predsjednik vlade povlači iz e, vijeća ESI fonda i temeljem e, toga komisija će uskoro izvući i svoje zaključke. Podsjećam na to da je komisija kao preventivnu mjeru u ovom trenutku E, ne isplaćuje iz europskih strukturnih i investicijskih e, fondova e, korisniku Agrofer i povezanim korisnicima u Češkoj sve dok se ovo pitanje ne riješi do kraja. Češke vlasti su informirane o tome i sve, sva dopustivost se pažljivo, sva dopustivost isplata pažljivo se preispituje. Važno je e, djelovati konsekventno, ali objektivno i e, također sačekati odgovor e, čeških vlasti trebali raditi neku korekciju na isplaćenim iznosima prije nego što se donese konačni zaključak. Kao i kod svih E, postupaka e, komisije moramo imati i kontraktan postupak koji se mora uzeti u obzir kod svih postojećih e, potencijalnih neispravnosti. Ako se utvrdi da se nisu poštivali propisi, poduzet će se odgovarajuće mjere za zaštitu proračuna kao i korektorne mjere regresivno tamo gdje je to predviđeno i moguće Također izvijestit ćemo na vrijeme i parlament e, o tome i e, u prosincu prošle godine također e, smo možemo ponovno kao što smo i tada mogu ponovno doći pred odgovarajuće odbore i izvijestiti redovito mjesečno svim našim provedenim postupcima revizije i svim mjerama i nalazima koje utvrdimo. Što se sljedećeg pitanja tiče, naime, e, pitanja visokih dužnosnika koji su imenovani prošlih, e, god, prošlih godina, koji su također u ovom izvješću. U rujnu smo vodili e, rasprave o tome sa svim povezanim institucijama i predstavnici EU službi i tijela iznijeli su kako su provedeni njihovi postupci i uspoređeno je kako se to događa kao best practice, kao najbolje prakse i svi, sva tijela imaju isti taj cilj, znači temeljem iskustva i zasluga te kompetencije, a imenovanje glavnog tajnika je jedna točka ključnog interesa za vas u ovom izvješću. Od imenovanja Parlament je više puta dao izjavu, postavio puno pitanja, također, i ombudsmanica europska također je pitala. Mi smo se potrudili iscrpno i korektno odgovoriti na sva pitanja i dati uvid u sve spise. Moje stajalište i dalje je sljedeće da je imenovanje bilo u skladu sa statutom E, sudskom praksom i svim e, propisima koji su na snazi. Glavni tajnik svoju službu vrši u skladu s našim propisima i također će to činiti i dalje. Predsjednik i svi povjerenici imaju puno povjerenja u njega. Glavni tajnik e, posjeduje sve potrebne kvalifikacije i iskustvo koje je potrebno za ovu zadaću, za isvršavanje njegove dužnosti i nemamo namjeru revidirati našu odluku, a to također nije niti moguće kao što smo to rekli u travnju e, prošle godine u ovom e, domu da imenovanje ne može biti povučeno i osporeno mogu odgovoriti na neka od vaših pitanja, znači o transparentnosti, poštenosti, jednakih e, šansi i mogućnosti. Također nam je važno i u tom duhu ću kolegama predložiti u sljedećim danima e, cijeli, e, raspisati cijeli niz otvorenih mjesta na najvišoj i visokoj razini i siguran sam da postupak u statutu i prema važećem pravu daju odgovarajući okvir za poštivanje e, imenovanja na najvišoj e, i najkorektnijoj mogućoj razini. Još jedna e, stvar što se tiče IMG-a koju je spomenula gospođa Ayala Sender. Komisija je u prošlosti sa IMG-om surađivala kako bi provodila projekte u, u okviru razvojne politike kao što se čulo temeljem rasprava u, o odboru za proračunsku kontrolu. IMG e, ima status međunarodne organizacije i u nedavnom sudskom e, presudi arbitražni sud i Europski sud e, nije bio mišljenja komisije, stoga će komisija svakako te odluke u, na odgovarajući način integrirati i još neisplaćena plaćanja biti će izvršena prema IMG-u kao i E, mogućnost e, daljnje suradnje sa IMG-om će biti preispitana pravno i e, objektivno, na legalni i objektivan način. Dame i gospoda, svi ste u ovom mandatu parlamenta uspješno i konkretno sudjelovali na provedbi ovog proračuna što se tiče uspješnosti propisnosti i pridržavanja propisa i borbe protiv prijevare. Stoga ovo izvješće koje je sada pred nama ima e, određene zahtjeve prema komisiji koju mi uzimamo za ozbiljno i stoga ću e, odbor za proračunsku kontrolu na jesen opsežno izvijestiti što je naknadno o tome komisija poduzela. Vaš je rad bio intenzivan, donio je konkretne rezultate, stoga vam na najljepše zahvaljujem na konstruktivnoj suradnji. Ovo je posljednja prilika također da govorimo o razrešnicama za sve e, što se tiče e, konstruktivne i kolegijalne suradnje koju smo vodili u posljednje vrijeme. Hvala povjereniče, zacijelo će to e, cijeniti parlament. Hvala vam na ovim lijepim, riječima. Predsjedniče Lene, hvala predsjedniče, dame i gospodo zastupnici, uh, povjereniče Oettinger, predstavnici vijeća. Ovo je sada posljednja mogućnost prije kraja izbornog razdoblja za revizorski sud da se javi za riječ, pa zato danas svima partnerima vijeća, posebice gospođi Greslo, izvjestiteljima, povjereniku Oettingeru i njegovim službama kao i predsjedništvu vijeća te radnoj skupini. Želim zahvaliti na odličnoj suradnji tijekom cijelog legislativnog razdoblja, tijekom cijelog mandata, također i u ovom postupku razrešnice vaše kontrolne aktivnosti možda nisu bile toliko vidljive kao vaše legislativne djelatnosti koje su naravno u središtu općeg interesa, ali siguran sam da za brojne naše građane e, i građanka jest od jednako velikog e, značaja da se upravo primjenjuje ispravno, a porezni novac e, dobro primjenjuje razrešnice koje parlament, e, o kojima će odmah sada glasati, nikad ne daju e, bjanko ček, nego su e, dio procesa tijekom dužeg razdoblja u dobroj suradnji. Iz ugovora jasno proizlazi da komisija ima pravnu obvezu poduzeti sve mjere da napomene parlamenta iz različnica e, i također pojašnjenja vijeća uključuju svoj rad. U međuvremenu svakako znadete i o e, e, sve iz izvješća za 2017. godinu koje smo donijeli kao 2017. dali smo ograničeni mišljenje o europskim izdacima E, to po našem mišljenju znači da je e, čaša ponu, polu puna, odnosno jedan pozitivan način razvoja na koji komisija i zemlje članice e, vode financijske poslove. Stoga želim danas samo ukazati na četiri točke pobliže. Što se tiče E, provjere učinka. Želim zahvaliti e, zastupnicima parlamenta što su uglavnom pozitivno prihvatili naše preporuke. To je put da se dade doprinos tome da se politike i programi Europske unije znatno poboljšaju. Osim toga želim naglasiti da su, da su osoblje revizorskog suda uvijek na raspolaganju e, za bilo što povezano s ovim izvješćima. Ako trebate dodatne informacije ili pojašnjenja, obratite nam se, mi smo tu za vas da vam e, u vašem radu kao zastupnicima damo punu potporu. Nadalje, e, što se tiče ovim RAL-ova, odnosno još neisplaćenih sredstava. Kada sam bio u e, listopadu kod vas, rekao sam da ću e, dalje preispitati cijelu stvar, stoga mi je drago što smo sada završili ovu analizu i utvrdili e, stanje koje je nastalo sa ovim 67 milijardi eura koje još nisu isplaćene. Gospođa Totelbum sa suda će E, ovu analizu iznijeti e, na zajedničkoj sjednici oba odbora za proračun. Treće, vaš zahtjev komisiji da dade metodu e, obračuna, da upotrijebi metodu obračuna greška koja je slična revizorskom sudu. E, u tom pogledu dopuste da ponovim da smo u tome za istoga mišljenja, neovisno na našu E, na ovo e, na našu neovisnost. Mi smo u uskom kontaktu sa e, svim odgovarajućim tijelima da utvrdimo kada bi se to moglo dogoditi. Također, gospodin Oettinger je to već nešto spomenuo, ali želimo svakako već zahvaliti na prvim pozitivnim kontaktima što se ovoga tiče. Vidimo ovim naprecima koje želimo postići u sljedećim mjesecima jer je to je u našem velikom interesu. Želim još ovu priliku iskoristiti da kažem nekoliko stvari koje, o kojima je govorilo vijeće u svojim preporukama. Naravno da je naš cilj e, dati najveću moguću količinu informacija i detalja, posebice tamo gdje je to najbitnije i e, također da se e, osiguraju primjereni troškovi. E, za naše godišnje izvješće sada već trošimo gotovo pola naših resursa, to je visoki postotak. I još samo napomena da što više dolazimo ovoj granici materijalnih troškova, naravno E, to utječe i na e, obračun i na obračun stope greške. U, u zadnjem vreme poboljšali smo našu analizu rizika i e, koncentriramo se na područje s najvećim rizicima, ali naravno da je važno stvoriti pretpostavke za to da detaljne informacije koje su već iznijeli i drugi također i potvrdimo. U ovom trenutku se trudimo osigurati da ove informacije budu primjerene kvalitete. Još jedan e, primjer iz godine 2017. je izmijenjena stopa u području e, kohezije. Ono što je novo ovdje, novi pristup u području kohezije znači da se E, da mjere, e, da isplatne, da se kontrolira ono što su isplatne mjesta e, proračunala i da to se uzme u obzir u našim proračunima. Ovime želimo parlamentu dati obuhvatnije informacije o tome kako se koriste EU sredstva i također E, da se e, više pozovu na odgovornost oni koji su za to odgovorni. Zato imamo i neke geografske specifičnosti e, ugrađene za cijelu Europsku uniju. Naša je namjera primijeniti ovaj pristup u svim onim područjima proračuna gdje, to gdje se to može provesti na troškovno učinkoviti način, a gdje bi onda i rezultati bili pouzdani. I na kraju još jedna napomena za suradnju s Europskom središnjom banku i njezinom rezolucijom. Što se tiče pristupa dokumentima ECB-a koje mi trebamo za ispunjenje naših zadaća, u posljednje vrijeme također su se okolnosti poboljšale. Središnja banka sada je e, ušla s nama u inter, institucionalni dijalog, odnosno spremni su eventualno sklopiti jedan memorandum of understanding, e, memorandum e, o to ona o suradnji, a posebice zbog potpore koju nam je dao i parlament u ovome. Mi imamo namjeru sada brzo pokrenuti razgovore kako bismo ovaj proces e, po mogućnosti zaključili do ljetne stanke, ali na vas apeliram da i dalje pratite ovu cijelu stvar i ukoliko je potrebno da u sljedećem e, legislativnom razdoblju e, to preuzmete i na legislativni način ukoliko razgovor sa Središnjom bankom ne bi dao odgovarajući rezultat i upravo e, zbog e, ovog ograničenja našeg mandata što se tiče nadzora banaka. I jednu posljednju stvar još želim reći dame i gospodo. Obzirom na e, o kampanju europski, za europske izbore koja će uskoro krenuti, možda se ovdje i govori o naj, možda se radi o najvažnijim izborima ove vrste. Želim reći svim zastupnicima da mi naš, naš rad provodimo besplatno i želimo vam pomoći u apsolutno svim e, mogućnostima koje imamo i u veljači smo e, sastavili jednu kratki prikaz e, o našim mišljenjima o budućem višegodišnjem financijskom okviru i s time povezanim programima. Ali također u godišnjem izvješću i posebnim izvješćima odgovorili smo i na razne kritike, ali i na uspješnice u našem zajedničkom radu. Kao revizorima nama se ne radi e, nama naš cilj nije prigovarati, nego mi želimo konstruktivno poboljšavati stvari i pomoći tamo gdje je to moguće i smisleno. Puno hvala na pozornosti moram reći da kasnimo zato što smo imali opširna izlaganja pa ne mogu tolerirati ni malo preko vašeg vremena koje vam je dano prvo će u ime kluba AFET govoriti gospođa Gil. Hvala, lijepo je ovdje vidjeti bivša kolegu Lenea.